Dear colleagues, ladies and gentlemen. Štovane dame i gospodo, već smo malo pričekali zato što je i promet malo poremećan danas ujutro. Nije onakav kakav smo voljeli da bude. Trebamo ipak započeti da ne kasnimo previše. Sada prazim na njemački jezik. Želim vas sve srdačno pozdraviti na prvom našem dakle, sjednici u našeg odbora. Sve najbolje u novoj 2020. godini. To vam svima želim od srca. Još jednu točku bismo danas e, imali na dnevnom redu, a sada prelazimo opet na engleski na temelju isto tako i cijenim kolege iz Velike Britanije, kolegice i kolege, gotovo je sigurno da se zadnji puta nalazimo sa članovima iz Velike Britanije, oni su zadnji puta nazočni našem sastanku i na našoj sjednici. Želim svima vas zahvaliti na vašem predanom radu, na predanom radu, a isto tako i svi oni koji su bili članovi našeg odbora čitav niz godina. Neki su novi i koji su započeli u ovom parlamentarnom sazivu i nisu imali prilike nas upoznati kroz čitav parlamentarni saziv. Ali vjerujem da eto krajem ovog zakonodavnog periodu koji se eto odvija upravo ih dana za vas. Ja sam osobno jako razalošćena i drago mi je bilo što smo mogli surađivati kroz nekoliko zadnjih mjeseci i godina. Vaša predanost, vaše obrazovanje vezano uz kulturu i obrazovanje, vaša predanost europskom projektu e, bit će doista velik nedostatak i u ime odbora želim vam svima sve najbolje u vašim budućim aktivnostima. Hvala vam još jednom na vašoj doprinosu i suradnji na svim prilikama, koliko god sve izgledalo novo i suradnja između Velike Britanije i Europske unije svakako treba ustanoviti kako bismo u nekim drugim ulogama i funkcijama se opet susretali u budućnosti. Hvala vam uistinu na predanom eh, radu i doista sam sretna što E, mogu vas tako pozdraviti, i e, još jednom zahvaliti što ste bili dio ovoga i sve najbolje u budućnosti. Dobro, ukoliko dakle nemamo nikakve primjedbe s vaše strane, možemo li prihvatiti naš prijedlog dnevnog reda i kao što je eto pred vama ili imate bilo kakve napomene primjedbe. Ne vidim da se itko javlja za riječ. Dakle, što se tiče samih e, odobrenja zapisnika koje možete naći od 4. prosinca 2019. godine, imate li na taj zapisnik e, primjedbu? Ne, isto tako nemate. Predlažem da se smatra usvojenim iz ovaj zapisnik ukoliko nećemo imati primjedbi tijekom e, naše sjednice. Sada prelazim na e, točku prijevoda. Sljedeći jezici nam stoje na raspolaganju francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, španjolski, češki, mađarski, litavski, poljski, slovački, slovenski, bugarski, rumunjski i hrvatski jezik. Mislim da smo time pokrili sve e, jezične kombinacije naših e, članova. Netko se javlja za riječ. Madame la predsjednice, ja sam e, željela nadopuniti ono što ste rekli u uvodu. Ja bi željela predstaviti novu članicu Renew kluba, gospođa Monika Sedu. Ona će biti zamjenski član a u odboru e, Kult i isto tako će biti punopravni član jednog drugog odbora. Hvala. Hvala lijepa. Dobrodošli u našem odboru. Veselimo se i sada već e, suradnje u idućih nekoliko godina. Hvala vam lijepa. Julie? Hvala. Hvala na lijepim riječima ne bih e, željela odgovarati na ovo, ali, ali to je emotivan trenutak za sve nas koji smo ovdje i mislim da oni kojima je svejedno se nalaze u ovoj dvorani, a i trebali bi biti ovdje. Ono što želim istaknuti da sam sam pozvala jednu voditeljicu u području kulture mladih ljudi koji su budućnost, a mladi koji vode kulturu su izuzetno važni. Matthew eh, koji će upravo biti sa mnom ovih nekoliko dana koji se nalazi ovdje od traga Matthew. Budućnost je upravo u rukama tvoje generacije. Vjerujem da se on zanima za europske poslove u općem smislu i doista je pokretač svega i sigurno da će mladi u e, Velikoj Britaniji će biti povezani s europskom kulturom. E, jedan program britanski program za mlade, rukovoditelji u kulturnom sektoru koji je popratio ovo e, sve Hvala lijepa, Judy. Hvala isto tako što pozivaš mlade ljude na sjednice našeg odbora. To je jako važno da mladi Britanci da budu i ostanu u kontaktu sa Europskom unijom kako bismo mogli premostiti e, sve ove jazove koji se događaju e, zahvaljujući Brexitu. Hvala lijepa. Vraćam se na temu web prijenosa. Želim vas podsjetiti da se i ovaj sastanak prenosi i ne moramo uopće isticati da se moramo sukladno tome lijepo ponašati. Zaključni koordinatori od 4. prosinca 2019. godine, malo sam se zbunila, htio sam reći 1919. Želim isto tako istaknuti da su zaključki koordinatori koji su 4. prosinca odnešene, 6. upućeni mailom e, odborima, e, dakle članima odbora, imamo smo rok do 9. prosinca i nije bilo nikakvih primjedbi na zaključke. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je e, dakle različnica za 2018. godinu, usvajanje mišljenje opći proračun EU Europska komisija, to je glasovanje, a drugo glasovanje tiče se razrežnice prevoditeljskog centra za tijela Europske unije. Kao izvjestiteljica želim kazati nešto e, vezano za ovo. Želim se zahvaliti prvenstveno na suradnji, na e, isto tako na radu na dosijeu svim izvjetnim osjeni, ali i članovima koji su dakle dali svoj doprinos kroz amandmane potom bih e, onda odmah prešao na glasovanje. Imate li svi svoje kartice za elektroničko glasovanje? Jesu li u e, tehničkom smislu svi spremni? Dakle, razrešnica, Europska unija, Amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbije se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 povučen. Amandman broj 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 3, tko je za, ne, ispričavam se broj 6, 3.19 ne razmatraju se, 6, tko je za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbije se. Amandman broj 8 za, protiv, suzdržani, usve se. 9 za, protiv, suzdržani, usve se. 10 eh, povučenje amandman, 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, u usvaja se. 13 za, protiv, u usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. amandman u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. amandman, usmeni amandman, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na konačno glasovanje. Poimenično glasovanje. Jesu li svi umetnuli svoje elektroničke kartice za glasovanje? Otvaram glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvaram glasovanje. Velikom većinom usvojeno. 24 glasa za, 3 protiv i 1 sudržani glas. Sada prelazimo na sljedeću točku, razrešnica Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije. Kompromis broj 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbije se. 7 za, protiv, suzdržani. Amandman 7 dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbije se. Prelazimo i na konačno glasovanje, elektronsko glasovanje, otvorenom glasovanjem. Jesu li svi dali svoj glas? Zatvorenom glasovanjem. 27 glasa za i jedan suzdržani glas e, bez e, protivnih glasova velikom većinom. Zapravo jednoglasno smo usvojili i ovo. Želim zahvaliti. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, dakle, točka sedma. Razmatranje nacrta mišljenja Europski institut za inovacije i tehnologije a to jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta Europe, izvjestiteljica za mišljenje Judith Bunting. Nadležni odbor je ITRE, u ovom slučaju prije no što dam riječ izvjestiteljici za mišljenje, želim vas izvijestiti o tome da je rok za upućivanje amandmane 27. siječnja u 16 sati završava taj rok, a 17. ožujka ćemo glasovati nadležni odbor. E, gospođo Panting, izvolite imate riječ. Um, Hvala vam i hvala na vašim, eh, vašem uvodnom izlaganju. Ja bih zamolila da svi koji napuštaju dvoranu da to učine u miru i tišini kako bismo mogli raditi i nastaviti radom u našem odboru. Hvala vam i hvala svima na dobrim željama u kontekstu Brexita. To je doista užasna stvar. A također imam čast što sam, evo, što i dalje mogu sudjelovati na radu u ovom dosjeu. Ja ovdje govorim o strateškoj agendi, dakle, za Europskog instituta za inovacije i tehnologiju. To je nešto za što nikad nisam e, prije čula, prije nego, dakle, što sam dobila ovaj dosje. Ja uvijek podržavam obrazovanje i zato sam bila članicom ovog odbora. E, zato me zabrinjava činjenica što nisam poznavala da postoji, dakle nisam znala da postoji ovo tijelo. Također, velik broj kolega ne zna što radi ovaj institut, ovaj EIT i zato bih vam rekla nekoliko riječi o njegovom radu. Prije svega, sredinom prošle godine Europska komisija predstavila novi zakonodavni paket, dakle tu je i preinaka o kojoj će uskoro govoriti kolega Eler, te dakle agenda za inovaciju i tehnologiju. To je jedan aneks od 30 stranica. Ovdje se zadaje program i proračun za idućih sedam godina. EIT dobiva od parlamenta 3 milijarde eura koje može trošiti i troši to diljem Europe kako bi poduprli obrazovanje, istraživanje i poduzetništvo. I zato je ovo tijelo jako zanimljivo. Dakle, nije riječ isključivo o akademskoj instituciji, riječ je o instituciji koja je stvorena s namjerom da promovira održivi rast diljem Europske unije, to komercijalni rast. Dakle, ideja je ako se ohrabri inovacija, stvori odgovarajuća klima za tehničku inovaciju, ako je tu obrazovanje koje to podupire, ako se to uključe poslovni lideri koji onda znaju kako komercijalizirati nove ideje i usluge, time možemo stvoriti radna mjesta, prikupljati poreze, dakle tako dobivamo nove usluge i imamo održivo gospodarstvo. Mnogo toga je ovdje ugrađeno, dakle, u ovaj skup zakonodavnih odredbi. One će proširiti opseg djelovanja EID-a, dakle, bavit će se ne samo svojom, dakle, osnovom, osnovnom namjerom, već će se tu stvari proširiti. O tome će vam govoriti Kristijan. Zašto, međutim, nismo čuli za EIT? Pa to je dobra organizacija. Mene je brinula eventualna kvaliteta rada koji se tamo provodi, ali dobila sam dosta izvješća i saznala da je EIT sjajno obavio posao. Oni imaju jako dobru web stranicu, ali bilo bi dobro fokusirati se na marketinške aktivnosti. Pa barem evropski zastupnici bi trebali znati da oni postoje i čime se bave. To je važno za naše obrazovanje i za naš održivi rast. Institut nije organiziran kao normalno sveučilište, nema tu jednog središnjeg kampusa gdje se sve zbiva. Imate jedan administrativni centar i otamo se širi mreža različitih tvrtki i instituta s kojima se surađuje. tako oni djeluju, dakle, diljem Evropske unije. Oni trenutno pokrivaju osam područja za mene su to neka vrsta odjela, ali oni to zovu zajednice e, za znanje i inovacije. Možete na to gledati kao na sveučilišne odjele. I oni pokrivaju područja za koje su komisija i eurozastupnici u prošlosti utvrdili da tu možda postoje neke teškoće. Dakle, zdravstvo, digitalna tehnologija, hrana, proizvodnja, urbano putovanje, sirovine. A ima evo još jedan kojeg se ne mogu sjetiti. Odite na njihovu web stranicu pa si pogledajte. To se dakle zove zajednica znanja i inovacija. To okuplja visokoškolska dakle, tijela, istraživačka tijela i tvrtke velike i male. I oni evo dakle rade u tom trokutu koji sam malo čas opisala. Prelazimo sad na zakonodavstvo. Ovaj inovacijski program je kratak dokument, ali tu je ovaj aneks koji sam spomenula, 27 stranica, sjajan dokument. Ja sam tu unijela neke detalje, obrazloženja. Pokušala sam dakle, to ukorporirati u ovaj zakonodavni tekst. Dobili smo dosta amandmana, ali vjerujte, nema ih previše, oni su tu jako fokusirani. Dakle, prije svega, aneks, dakle, pravne, pravna dimenzija. Smatram da se neke od ovih e, odredbi trebaju naći u njihovom programu. Dakle, riječ je o specifičnim i, i općim ciljevima uopće ITA. Potom, prioritete za zajednicu znanja i inovacija u svih osam područja, pokretanje nove zajednice znanja i inovacija, dakle vezano za kulturnu i kreativnu industriju, potom proračun te suradnja sa drugim programima. EIT se financira iz programa Obzor. Tu imamo financiranje za inovacije, znate da je to složen program. To obuhvaća i obzor 2020, dakle i surađuje sa svim ovim odrednicama. Dosta se tu govorilo o obrazovanju, dakle, u sektoru poduzetništva. Smatram da je to jako važno. Mnogo se o tome govori zato što je prije nekoliko riječi provedena jedna revizija i ustvrdilo se da se ne dovolji da se ne govori dovoljno o tome, ali smatram da se ovdje sada malo u tome pretjeralo, dakle u smjeru biznisa. Ne bih sada tu htjela uklanjati neke elemente, ali bih htjela vratiti znanstveno i tehničko obrazovanje. Ukoliko to nemate, onda nemate nikakav biznis koji možete razvijati. Pa ako se bavite samo uslugama, potrebno vam je znanstveno poimanje, dakle da biste mogli raditi na tim pitanjima. Potom amandmani. Tu smo dosta ambiciozni. Ne možete usvojiti svijet ako niste ambiciozni. Ja sam vidjela jedan briefing istraživačkog centra. Kaže se da to zaostajemo kada je riječ o skladištenju energije. Tu bismo trebali ubrzati stvari, fokusirati se. Ne želimo više slušati dakle, takve savjete kada je riječ o tehničkom i znanstvenom razvoju, zato smatram da je potrebno ovdje biti ambiciozni. Dakle, već sam rekla, jako malo nas je čulo za EIT, te zato podržavam njihov proračun za marketing i komunikaciju. Također, ovdje imamo jednu dobru schemu za regionalno investiranje, tu će imati koristi čitava Europa, dakle. Tako bi i novije države članice mogle imati koristi od ovog financiranja, to ćete naći također u mojim amandmanima. Tu su također dakle amandmani koji govore o jednakosti spolova dakle. Potom veća transparentnost dakle unutar djelovanja IT-a i svih ovih zajednica znanja inovacija. Potrebno je više transparentnosti, dakle o načinu na koji se dodjeljuju projekti, Moramo poslati jasan signal da su tu dobrodošla mala i srednja poduzeća. Tu predlažem čitav niz ideja i to nakon što se razgovarala sa direktorom EIT-a, dakle bolje uključivanje malih i srednjih poduzeća da se priključe ovoj mreži. I konačno, novi, dakle, KIC, odnosno zajednica znanja, inovacija, kultura i kreativna industrija. Znamo da tu ima velikih igrača, sjajnih ideja i ovo je područje gdje mi možemo donijeti značajnu korist Europskoj uniji. Dakle, evo imate moje mišljenje. Nadam se da osjećate da možete dati potporu mojim amandmanima. Rok je 27. I evo, rado ću saslušati sva vaša pitanja i hvala vam na pažnje.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 Hvala. S obzirom da sam izvjestitelj već 15 godina i za okvirni program vezan uz obzir, želio bih samo dodati isto tako uputiti poziv komisije da razloge da se ovaj instrument ili ova ideja ne promovira, a isto tako to se zapravo krije u kontradiktornim elementima unutar komisije problem je taj da su dvije opće uprave bile glavne uprave zadužene i to je bilo više organizacijskom smislu, a ne e, u nekakvom praktičnom smislu, a IT nikada nije bio sretan sa EIT-om i nikada nisu promovirali, a zapravo možete i zamisliti da isto tako skladištenje energije i pitanje okoliša su neke stvari koje koje su bile dijelom glavnih uprava, ali to su i neki drugi pozivi na natječaje. Mi smo u zadnjem sazivu 4 milijarde eura e, iskoristili za pametne gradove, ali nikada nije postale e, obveze da se e, jave kako bi se integrirali i ti u to. Oni su prošireni u čitavoj Europi, čak i mi, europske institucije, nemamo nikakve ideje o tome kako da integriramo sve ovo u neke šire programe gdje biste imali efekt poluge, gdje biste mogli poticati same e, učinke u širim političkim mjerama. A zapravo kako promovirati ovaj instrument moramo započeti sa europskim institucijama u tom kontekstu, a to je upravo bio i e, nastojanje samog odbora da ćemo integrirati EIT u širem kontekstu u europske tijekove, dakle prvi uspješnice, parlament gdje isto tako se upravo pitanje hrane i prehrane stavilo u pregovore sa e, u vanjskoj trgovine Izrael Food Kit, dakle jedan program, e, mi smo trebali krenuti prema Maroku i prema isto tako sredozemnim zemljama. Upravo taj instrument je taj koji može pospješiti razvoj u različitim okruženjima Europske unije. Opći problem je ono što bismo trebali svakako obuhvatiti jest dublja integracije EIT-a u svim schemama financiranja Europske unije. Tada bi taj instrument bio daleko poznatiji i tada bismo imali učinak poluke i sve pitanja vezano s proračun bi se time zapravo izbrisala Ono što je izvjestiteljica učinila je upravo pravi smjer kretanje usprkos tome što sam pomalo podijeljen e, po svojoj prirodi s obzirom da sam izvjestitelj na odboru ITRE, a isto tako i u okviru i odbora za kulturu pokušavamo na taj način pokazati e, da se stvari ipak treba fokusirati prema gospodarstvenim aspektima, a isto tako i obrazovanje i dio obrazovanja je važan. A kad je reći isto tako i obrazovanju poduzetnika u univerzitetima, to je nešto što trebamo e, kroz pregovore postići. Pregovori će biti jako teški, međutim po prvi puta moguće je da komisija koja posreduje između vijeća i parlamenta bude ipak jednoga glasa, da imamo istu argumentaciju i da budu e, isto tako i na strani e, samog programa i svih onih elemenata koji su bili na neki način izbjegavani, a kad je riječ o proračunskim rezanjima. Moramo biti svjesni da po prvi puta možda imamo i priliku da će komisija odigrati ulogu e, dobrog posrednika i poštenog posrednika, a ne da se e, ova borba između institucija koja je zapravo u općim a i tijekom pregovora o preračunu se ova bitka između dvije institucija osnaživala. Dominik Ruiz Teveza nije nazočan, sljedeća jest izvjestiteljica Sjeni, Dačin Bale. Izvolite. Hvala. Prije svega bih zahvalila kolegici Banting na radu na ovom izvješću. Velik broj amandmana, dakle gotovo sto, vam govori o važnosti ovog izvješća. Drago mi je što se daje dakle zaslužena uloga zajednici znanja i inovacija za područje kulture. Smatram da tu imamo popriličan broj lokalnih inicijativa koje bi valjalo podržati. Moramo potaknuti inovaciju, ali također se moramo osigurati da se postojeći inovatori dakle osposobe odgovarajućim poduzetničkim vještinama. Što se tiče regionalne sheme za inovacije, Htjeli bismo dakle da se ovdje pozabavimo uvjetovanošću. Kao što znate, ovdje se nalaze ne samo manje države članice i države sa istoka Europske unije, već i veće zemlje poput Španjolske ili Italije. To znači da je oko 40% djelatnika u ovom sektoru dolazi iz tih zemalja. Tu su i sredstva za financiranje programa koje su ograničena. Pa bih htjela da se dakle prihvatljivost ovih programa dakle bolje uredi. Potom nešto e, veći proračun bi bio poželjan, smatram da je on potreban kada je riječ o ovoj geografskoj ravnoteži programa. To se tiče centara za istraživanje, kada već govorimo o ovom dijelu, dakle smatram da ih može biti i desetak po svakoj zajednici znanja i inovacija. E i te bi ovdje trebao težiti financijskoj stabilnosti. Zato smatram da bi se ovdje trebalo poraditi na sustavu vlastitih sredstava. Ja ću ovdje predložiti čitav niz amandmana. Sigurna sam da ću se dogovoriti sa izvjestiteljicom i radujem se budućem dijalogu. Eh, Hvala lijepa, s obzirom da drugi klubovi nemaju svoje izvjestitelje o sjeni koji bi bili Čučni želimo otvoriti ovu raspravu svim ostalim članovima. Želi se netko javiti. Postavljam pitanje komisiji. Želi netko uzeti riječ u ime komisije? Izvolite. Hvala vam i hvala vam na pozitivnim komentarima. Pozdravljamo komentare zastupnice Banting i ostalih zastupnika. Pozdravljamo naglasak koji se stavlja na obrazovanje i osposobljavanje. Fokus je dakle na obrazovanju poduzetnika. Moramo se osigurati da se tome da vidljivost. To je najbolji način da se time pozabavimo. Također moramo imati na umu neovisnost zajednica znanja i inovacija. Dobro je da se tu uključi sve veći broj malih i srednjih poduzeća. A da bi se to postignulo, one moraju djelovati na način da se postigne ova financijska stabilnost, što je evo malo čas naglašeno. Također podržavamo stvaranje nove zajednice znanja i inovacija za kulturu i kreativnu industriju. To je također nešto što je važno za Europsku komisiju. Radujemo se što ćemo na tome raditi s vama. Jedino pitanje koje želim istaknuti, amandmani govore o 2028. i to će biti izvan trenutnog okvirnog programa i bilo bi dobro da se to ispravi. Također, želimo dosljednost zakonodavnih prijedloga, a te da su dakle ciljevi usklađeni sa odlukama koje su već donesene vezano uz program Obzor. Dakle, sa strane komisije, drago, drago nam je što smo ovo jutro saslušali. S obzirom da se niko više ne javlja za riječ, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izvjestitelj je Kristijan Eller, a razmatranje nacrta mišljenja vezano s Europski institut za inovacije i tehnologije, riječ je o preinaci. Dajem riječ Kristijanu Elleru. Hvala. Pozdravljam prijedlog komisije Međutim, tu nestaje pravne jasnoće i nekih e, detalja, prenaka možda nije bila najbolja odluka. Zato imam čitav niz amandmana kojima se fokusiram na davanje veće pravne jasnoće, naročito kada je riječ o uredbi. Glavne točke nacrta su osiguranje financiranja EIT-a, dakle 4% ukupnog proračuna za obzor koje je usvojio parlament, potom osnivanje zajednice znanja i inovacija za kulturu i kreativnu industriju za razdoblje 2021. do 2027. a da se pritom ne naruši financijska stabilnost eh, preostalih ovih zajednica. Možemo podržavati sve što je ovdje predloženo. Govorimo o financijskom sustavu. To je i obaveza. Dakle, govorimo o financijskoj održivosti u perspektivi dakle, rada zajednica znanja i inovacija. Moramo dakle jako paziti što podržavamo. Ali načelno ne bismo smjeli narušiti rad trenutnih zajednica. Pozdravljamo napore i sredstva koji bi trebali biti uloženi u stvaranje ove nove zajednice, dakle prije nego što se pokrene razmatranje financijskog razdoblja nakon 2025. Budu su tu opći i pojedinačni ciljevi, sinergija programa. Smatram da je nedostatak što ne postoji Šira spoznaja o djelovanju EIT-a u preostalim programima, to bi trebalo biti uključeno u druge programe, primjerice javni poziv za, za pametne gradove, smart cities. Očekujemo od komisije integriran pristup kada je riječ o ovom instrumentu. Također ono što mi je važno to je usklađivanje sa programom Obzor Europe. Jača se emisija eit usklađuju se ciljevi sa programom Obzor Europa. Povećava se dakle regionalni učinak EIT-a, dakle riječ je o uključenju mogućih dionika, te razvoj regionalnih programa za inovacije kroz e, stvaranje malih e, strategija za djelovanje. U raspravama o strukturalnim fondovima uopće nema referenci na EIT, govorimo o programima za države članice, a nema niti jedne reference na EIT. To je dosta egzotično, smatram. Trebali bismo se osigurati da se to ispravi tijekom pregovora i kada je riječ o nadzoru provedbe operativnih programa. Smatram da je potrebno da postoji referenca na IT. Dakle, govorimo o otvaranju EIT-a, želimo da se on iskoristi i na način da se koriste sredstva iz strukturalnih fondova, a evo, o tome se još nije uopće promišljalo. Nadalje, povećanje dakle, vidljivosti visokoškolskih e, institucija, njihovo uključenje u postupak inovacija, potom pokretanje novih zajednica znanja i inovacija. Sektori će se odabrati u skladu sa njihovim, e, s njihovom važnošću. Potom lansiranje 2022. dakle ovog nove zajednice znanja i inovacija vezano uz kulturu. Vidjeli smo da je ovdje riječ o zajedničkom naporu, dakle odbora ITRE i odbora KULT. Ovdje smo dosta uspješni kada je riječ o pregovorima, ali na početku komisija nije bila otvorena za naše ideje. I sjetite se da smo tu imali bitku, dakle ne shvaća se ko važnost kreativnog sektora u svemu ovome. Govorimo o poduzetništvu, u kreativnom sektoru i to bi trebalo povezati sa tehnologijama, stvoriti dakle ovaj trokut inovacija. To bi značilo zamah za kreativnu industriju. To se nekako čini kao jednostavna odluka, ali nemojte smetnuti suma da smo tu vodili ljuti boj, da smo mi htjeli ići u jednom pravcu. Potom smo imali glavne uprave u Europskoj komisiji koje su bile skeptične i nisu podržale naš prijedlog. Htjeli bismo dakle da preinaka obuhvati klastere iz programa Obzor Europe i evo po prvi put govorimo o istraživačkom programu dakle koji je posvećen kreativnoj industriji. Dakle, govorimo o integriranom pristupu. To se može iskoristiti kao poluga Te smatram da je dobro da svi znamo da će nas ovdje očekivati jedna duga rasprava kada je riječ o financiranju tih programa. Moramo biti oprezni, ne smijemo pitom žrtvovati EIT tijekom ovih pregovora. Hvala lijepo, Kristijan Sljedeći, gospođe Panting, izvolite. Izvolite. Forgive Pričavam se, nije mi jasno zašto ste mi dali riječ, kaže zastupnica. Dominika Ruiz de Veze nema, vi ste izvjestiteljica u Sjeni. Imam jedan komentar na ovo što ste rekli. Slažem se. EIT treba biti usklađen sa programom Obzor Europe. Ali vezano uz ovaj kreativni ZZI, dakle zajednice znanja i inovacija. Ja sam radila u medijima i kada sam prvi put ovo vidjela, rekla sam htjela bi podržati kreativnu industriju, ali nisam sigurna je li EIT pravo mjesto za to. On bi trebao biti naš MIT. A ne može biznis preuzeti glavnu ulogu. Ovo je institut koji se bavi inovacijama. Dakle, u središtu svega bi trebalo biti istraživanje. Međutim, razvoj u kreativnu industriju unazad desetak godina je vidio dakle veliku razinu komercijalnog uspjeha. Govorim primjerice o videoigricama, virtualnoj stvarnosti, 3D hologrami. I to će se postati od izuzetno velikog značaja, značaja. i zato Evropa ovdje ne smije kaskati. I otud moja potpora kreativnoj industriji, dakle kroz stvaranje dodatne zajednice znanja i inovacija, dakle posebni odjel u sklopu EIT-a. Ja neću biti ovdje da vam dam potporu u vašoj bitki krajem godine. Evo gledam Kristijana, gledam Europsku komisiju. Ali kada budete raspravljali o ovome, e, nemojte smetnuti suma da će oni koji govore protiv biti oni koji brinu za znanost i tehnologiju i vi upravo govorite o kreativnoj znanosti i tehnologiji. Kristijan, doista je bilo zadovoljstvo raditi s tobom. Hvala, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti izvjestitelju Eleru na pristupu i izvješću. Sada na važni aspekti Želim reći da e, ustanovljenje e, kreativne industrije je zbilja e, ključno kako bismo u prvi plan stavili nove talente. Molim vas da za, također zabilježite i da je izvjestitelj to stavio kao prioritet. A kad govorimo o financijskoj e, stabilnosti, moramo isto tako u tom svjetlu pomoći e, kikovima, znači zajednicama znanja i inovacija, da e, osmisle zbilja inovativni program financiranja u budućnosti. Jako je važno da imamo u tom smislu bolje planiranje EU strukturnih fondova. A kad govorimo o koordinaciji obrazovnih aktivnosti, institut ne bi trebao samo podržavati institucije visokog obrazovanja da se uključe u lance visokih vrijednosti, nego također e, mora e, osmisliti i e, prave mjere podrške. Izvjestitelj je već podcrtao najvažnije prioritete. U svakom slučaju sam sigurna da ćemo plodno raditi i na ovom i na sljedećim predmetima. Hvala lijepa. Prije nego što vam komisiji, želio bih potpuniti za dvije rečenice. Ispričavam se. Uh, just like to Nekoliko općih uh, točki Vezano uz ono čime se Judit bavila u prethodnom izvješću. Prvi mandat od 2014. do 2019. Mm, e, zbilja sam e, bila jako e, iznenađena kad smo stalno govorili ovdje u ovom odboru s tim, a ne o STEM a sada jako je važno da isto tako govorimo o STEAM. Ovdje jako je važno da e, shvatimo koliko je taj aspekt važan. A možemo reći da zapravo poveznice između znanstvenih i obrazovnih e, zajednica su itekako snažne. Umjetnici, e, E, također e, govore, e, koriste brojke, plesači, graditelji, arhitekti i tako dalje, njima je znanstveni dio i tekako potreban. I zbog toga ta nekakva prekinuta veza je u svakom slučaju umjetna. A kad govorimo o Elije, radi se o organizaciji, udruzi umjetničkih škola i institucija, oni rade jako važan posao i također su proizveli jednu studiju o Timu. a imamo također i e, u Ujedinjenoj Kraljevini jednu instituciju koja je pokretač e, kreativnosti. Postoji također i jedna e, institucija e, koja govori o tisuću invencija inovativnih rješavanja i tu imamo zbilja uključenje iz muslimanskog svijeta svih ovih kreativnih aktivnosti tijekom tisuću godina na području i e, zdravstva, e, zdravlja, umjetnosti, znanosti i tako dalje. Ono što je izuzetno važno da uzmemo u obzir sve ove različite baštine koje Europa ima. Jako je važno da napravimo nešto kako bismo zaustavili to negiranje te raznolike baštine koje imamo u Europi. Ja sam to željela e, staviti kao opću e, napomenu ovdje e, vezano uz ove, ova izvješća. Hvala lijepa, Julie Sada bih ja kazala nekoliko rečenica Htio sam se zahvaliti Kristijanu Eleru što je upravo e, na ovom mjestu još jednom spomenuo i kreativnu industriju i fokusirao se vezano uz Europski inovacijski i tehnološki institut, jer mnogo je upravo poticaja kroz kreativni sektor e, zapravo stvoren u tehnološkom sektoru i medijskom e, segmentu, dakle nove e, sustav kamera i tako dalje. To je sve nešto što je zapravo poticano kroz kreativni e, sektor, kroz industriju igrica, ali isto tako i umjetna inteligencija koju moramo spomenuti u kreativnom sektoru izuzetno je visok stupanj razvoja, mnogima nije jasno da zapravo kada se bavite ovim područjem da je i zastrašujuće koliko umjetna inteligencija u kreativni sektor ulazi na velika vrata, naravno i sa posljedicama koje to nosi sa sobom, ali svakako se treba usredotočiti e, na to da se i kreativnost e, poveže sa drugim tehnološkim rješenjima, skrivati nove, nova područja, inovacije. Jako je važno da se ne samo ovaj izolirani kit zajednice znanja i inovacija, već e, da se stvore i poveznice e, sa drugim područjima, da se razmenjuju informacije. Na taj način nove tehnologije koje se razvijaju kao temeljne tehnologije mogu pretvoriti u inovativne projekte upravo zato ako se na način da se uključi kreativni sektor. Julie Ward je to istaknula da ovo kroz tema ne, nije to STEM nego STEAM i to ovaj odbor je uvijek se borio za uključivanje i ovog A. Dakle, ne samo e, da se svedemo na matematiku, prirodne znanosti, tehnologiju, već je da se i u kontekstu kreativnih segmenata sa umjetnošću, sa umjetničkim djelovanjem poveže sve skupa, a isto tako i ovaj inovativni karakter e, i ovo jedno inspirativno razmišljanje može stvoriti nove ideje, poticati to sve skupo kako ne bismo imali onaj tunelski pogled samo u jednom smjeru. Univerziteti nude obje strane koje s jedne strane imaju jednu kreativnu e, ponudu koja na neki način daje potpuno nove rezultate e, u slučaju da se usrećuje samo na tehnološki segment neće biti sveobuhvatan, to je jako važno istaknuti, a preko EIT-a sve ovo treba i obuhvatiti. Riječ bih dala komisiji i izvolite, ako želite reagirati. Hvala u istinu. I komisija podržava uvelike ovaj pozitivni odgovor vezano uz CCR KIK. I što se tiče Stima, u svakom slučaju želimo i dalje da se taj E zadrži unutra. Moramo osigurati da imamo e, dovoljno koordinacije sa postojećim e, kikovima. Pozdravljamo također pozitivni odgovor na povećanje inovacija i kapaciteta obrazovnih institucija. To je nešto što podržavamo i moramo ići u tom smjeru. Također, jako je važno da imamo taj o, aspekt otvaranja kikova zajednica znanja i inovacija. To trebamo postići i kroz ovu uredbu i e, u, e, kroz druge instrumente, na primjer ovu šemu inovacija. Kad govorimo o obzoru 2020. godine, zapravo obzor Europa, jako je važno je da imamo ravnotežu što se tiče ideja s jedne strane novi CC i budući da sa strane komisije e, želimo e, da e, u okviru SI EA i tamo rješavamo te detalje. E, da, imamo isto tako i povećanje 20% u odnosu na obzor 2020. godine. Evo koliko smo shvatili, parlament želi povećati e, proračun e, obzora e, za 4%. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeću točku. Ne. rok za upućivanje amandmane 27. siječnja 12 sati u podne. I ovom dosijeu ćemo 17. veljače vrlo vjerojatno glasovati 20. ne. 27. travnja u odboru za kulturu možemo glasovati 17. ožujka. Nema problema. Vidjet ćemo kad ćemo to staviti na dnevni red. Rok je 27. siječnja za upućivanje odmana. Točka osma. Mišljenje E, dakle, razmatri na mišljenje europski semestar za usklađivanje ekonomske politike, aspekti zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem pregledu rasta za 2020. godinu, što kolegice i kolege. Sjetit ćete se da su koordinatori donijeli zaključak da naš odbor daje mišljenje vezano uz ovo inicijativno e, izvješće odbora EMPL o europskom semestru. Izvješće bi prije Europskog vijeća u proljeće 2020. godine naznačiti najvažnije prioritete parlamenta u području zapošljavanja i socijalnih pitanja pitanja, naglasiti sva pitanja. To je temelj i samog izvješća jest i obavijest komisije vezano uz godišnje izvješće o rastu za 2020. godinu sa prilozima prije svega i nacrt zajedničkog izvješća o zapošljavanju. Upravo taj izvješće, to izvješće o zapošljavanju oslikava sliku najvažnijih socijalnih i političkih mjera u području zapošljavanja, te isto tako E, razmatra sama nastojanja pojedinih država članica u reformama i provođenju reforme. E, dakle, i sposobnosti i kompetencije, poboljšanje istih, povećanje samih pristupa i poboljšanju razine obrazovanja. S obzirom na dosta stegnuti Mm, vremenski plan u odboru EMPL, mi možemo dati mišljenje samo na engleskom jeziku. Glasovanje je predviđeno za 20. veljače, stoga i naše mišljenje mora biti prihvaćeno do 19. veljača, dakle na sljedećoj sjednici kako bismo mogli imati obuhvaćeno ovo na odboru EMPL u njihovom mišljenju. 2019. godine E, dakle posebne preporuke za pojedine države članice kad je riječ o obrazovanju za cjeloživotno učenje, razvoj sposobnosti i obrazovanje kao takve obuhvaća i istraživanje razvoja. Sam nacrt nalazi se pred vama na engleskom jeziku jer moramo biti brzi, učinkovati i stoga smo mogli samo izraditi englesku verziju i zato se prebacujem sada na engleski jezik. Dakle, mišljenje koje sam vam danas uputila, a treće točke se e, naglašavaju. Pozivamo Europsku uniju i države članice da revidiraju e, same politike u području obrazovanja i osvajanja znanja, da se prilagode e, umjetnoj inteligenciji i digitalnom razvoju kao takvom jedna točku koju naglašavamo socijalne i gospodarske nedostaci su zapravo e, odraz slabog obrazovanja i trebamo se pozabaviti i samim financiranjem e, kvalitativnog obrazovanja. Što se tiče samih e, planova e, područja obrazovanja u Europi, to se treba uhvatiti ne samo u okviru univerziteta, već i puno šire od toga. Mora biti pristup za područje obrazovanje, nisu svi na istoj razini, ali moraju biti usporedivi kao takvi. To je jako važno naglasiti da upravo u konačnici dobijemo usporedive rezultate obrazovnih struktura u Europi. Jedan od elementa kako da se ove teže suzbiju jeste briga o djetetu i o mladima. Prije svega to je važno u svim onim područjima gdje djeca nemaju mogućnosti i prilike da e, se zbog svojeg socijalnog podrijetla e, upravo moramo što prije baviti i djecom kroz obrazovanje da se i šansa ovih mladih i djece e, omogući i pristup obrazovnom sustavu na višoj razini. Kako bismo isto tako i izjednačili e, nezaposlenost mladih e, sa ostalim tržištem rada, što bi motiviralo mlade ljude da uspostave svoje nove tvrtke i da osnuju svoje tvrtke kao takve. To iziskuje jedno visoko kvalitetno obrazovanje, što isto tako mora dovesti do sposobnosti u kreativnom smislu e, kako bi u poduzetničkom smislu oni sami razaznali što mogu učiniti kada ne dobiju direktno radno mjesto, ali samo zapošljavanje kao jedan od ključnih pojmova. E, države članice trebaju poticati suradnju između obrazovnih e, institucija i gospodarstva kako bi se dakle ukinula ova neravnoteža između potreba i obrazovnih sustava a ono što je potrebno poduzetnicima, ukoliko to nije odraženo kroz obrazovni sustav, to onda naravno nije najbolje i nemamo onda ravnotežu. Svakako to treba uravnotežiti kako bismo imali ovo opće e, dakle sposobnosti i znanja koja se usvajaju i koja se pružaju djeci u obrazovnom sustavu. Međutim, s druge strane, moramo odgovarati i potrebe na tržištu rada. Također se moramo usredotočiti na boju kvaliteti samog sustava obrazovanja i E, što vrijedi isto tako i za zaposlene skupine, uključivo migrante, a isto tako i obrazovanje u školi koji treba razvijati demokratska načela Europske unije, to je jako važno naglasiti, trebamo se isto tako pozabaviti time što se to zapravo događa u e, segmentu napuštene škole, preuranjenog napuštene škole, to je isto tako jedan ključni segment e, nezaposlenosti u nekim državama članicama kada pogledamo da imamo više Eh, od 10% eh, onih koji eh, rano napuštaju obrazovanje ili prekidaju svoje obrazovanje i svakako trebamo raditi na tome. To je zapravo sve skupa bilo i na Lisabonskoj agendi. Znali smo da to mm, je situacija već čitavog niza godina unatrag. Isto tako znamo da imamo ogroman posao pred nama i mislim da u tom kontekstu moramo u izvješću to jasno naglasiti, ali smo otvoreni prema e, drugim komentarima. Znate da o takvim mišljenjima smo ograničeni brojem riječi koje možemo e, upotrebiti, odnosno u tekstualnom smislu koristiti, a isto tako svi nadopune koje biste e, vi voljeli iznijeti i svakako ćemo obuhvatiti, a i ono što sam i ja upravo istaknula će biti obuhvaćeno ovim mišljenjem. S&D, äh, äh, Petra kammer izvolite. Hvala Sabine. Želim Laru Wolters ispričati u sjenu, jer isto tako u e, otporu kont mora predstaviti svoje izvješće. Nekoliko stvari mi je ipak stavila na papir i voljela bih to sada iznijeti. Prvo želim se u ime Lare Wolters zahvaliti izvjestiteljici na izuzetnom nacrtu ovog e, mišljenja. E, glavni izazovi su sažeti pred kojim se Europa nalazi u području obrazovanja. E, veselio isto tako da socijalna inkluzija, isto tako i sudjelovanje svih socijalnih slojeva u obrazovanju je uzeto u obzir socijalna integracija i osiguravanje obraznih sustava sustava koji e, su spremni za tržište rada, a kad je reč o digitalizaciji i drugim e, socijalnim promjenama, izuzetno je važno naglasiti upravo Lara Votis želi da se dvije točke kroz amandmane e, uključe, a to je prvenstveno pitanje kako ohrabriti države članice da se investira u obrazovni sustav i koliko je to zapravo potrebno vidjet ćemo i danas popodne kada će se predstaviti studija PISA i kada ćemo vidjeti da zapravo gotovo sve države članice Europske unije su na silaznoj putanji osim Portugala, dakle Portugal je tu jedan častan izuzetak, međutim da je to izuzetno veliki izazov pred kojim se nalazimo i mi kao parlament moramo razvijati ovaj pojačani pritisak a i drugo pitanje koje se postavlja i koje bi trebalo naglasiti kako možemo osigurati da obrazovanje, a isto tako i stručno obrazovanje dobije svoje mjesto u zelenom ugovoru, zelenom sporazumu Green Deal o kojem možemo čuti posvuda. U konačnici su zapravo ljudi ti koji sa svojim znanjem i svojim sposobnostima i umjećem e, moraju se pobrinuti o tome da ove zelene ambicije budu realizirane u konačnici i da u konačnici ta realizacija koja je potrebna bude na tragu onoga da je potrebno imati za to obrazovane mlade ljude. Lara Waters e, već se, sada se raduje suradnji sa izvjestiteljicom i svim ostalim izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam lijepa. Hvala, Petra Kamerović. Sljedeća je Dače Melbarde. E, Hvala gospođo predsjednice. Pozdravljamo ovo izvješće i zahvaljujemo na ovom sažetom formatu. kvalitetno obrazovanje i e, obuka je nešto što je izuzetno važno u svjetlu budućnosti digitalizacije. Imamo cijeli niz problema vezano uz tržište rada. Kao što smo rekli, postoji ta neravnoteža između potreba i obrazovnih e, kompetencija. Imamo isto tako i probleme odražavanja socijalnog backgrounda u rezultatima e, školovanja te također e, stvaranja poduzećničkih vještina. Izuzetno je važno da nam učitelji budu motivirani ne smijemo zaboraviti rodnu ravnopravnost, te u tom svjetlu moramo imati povećanje broja muških e, učitelja i profesora. A kad govorimo o obrazovanju i zapošljavanju, moramo uzeti na znanje da postoje velike razlike u državama članicama. A ponekad, i to je mnogo važnije, unutar država članica. Kad govorimo o statistikama, isto tako eh, onda te statistike zapošljavanja zabrinjavanju, kad uspoređujemo brojke u ruralnim područjima i u urbanim područjima. U ruralnim područjima ta stopa je velika. Isto tako eh, imamo eh, veliki postotak prekarnog rada i to moramo riješiti. Također, radnici koji osiguravaju našu prehrambenu sigurnost moraju biti tretirani na puno dostojanstveniji način. Isto tako, u svjetlu sve veće automatizacije rada moramo osigurati da ranjive skupine dobiju potrebne edukacije. Ta Edukacija je izuzetno važna za radnike u industriji koji će vjerojatno u budućnosti biti izloženi riziku e, gubljenja radnog mjesta. Isto tako, ponovno naglašavamo rodnu ravnopravnost kad govorimo o gubljenju posla. U nekim sektorima imamo u većini slučajeva muškarce koji su zaposleni, a pak u nekim drugim sektorima puno je veći postotak e, žena. U tom svjetlu, svjetlu mijenjanja budućnosti e, tržišta rada, digitalne vještine su izuzetno važne. A e, također je važno da povećamo i e, vještine kritičkog razmišljena, no isto tako i takozvane meke vještine, razvijenje emocionalne inteligencije i tako dalje. Evo, ovo je ono što mi predlažemo sa ovim dodacima. On će biti još sveobuhvatniji izvještaj i nadamo se plodnoj suradnji. Hvala. Sljedeća je Monika Semedo, nova članica za Renew. Ona će isto tako biti i e, izvjestiteljica u Sjeni za Renew. E, Hvala lijepo, ja ću se obratiti na njemačkom jeziku. Zovem se Monika Zemedo, nova sam članica u ime Renew Europe. U ovom odboru prije Božića sam članica odbora za kulturu. Veselim se već temama koje će se obrađivati i suradnje. Tek jučer sam zapravo imenovana izvjetiteljicom u smjeni za ovo mišljenje i Mm, upoznala sam se sa samim mišljenjem, ali zbog kratkoće vremena nemam još amandmane koje bih e, uputila, međutim i to će se u idućem razdoblju ipak dogoditi. veselilo me doista da e, ste izvjestiteljica spomenula European Education, dakle to mogu podupreti u cijelosti a isto tako i činjenicu zbližavanja E, to će biti ujedno i dio mojih amandmana koje ću uputiti da se podcrtavanje međusobnih kvalifikacija i priznavanje međusobnog samih kvalifikacija doista mi je prirasto srcu jer sama mobilnost u Europskoj uniji e, ovime se potiče upravo taj segment mobilnosti i vjerujem u budućnosti da će se to dobiti. Hvala i veselim se suradnji. Hvala lijepa. U ime zelenih e, nemamo predstavnika. Evo, ja želim sada omogućiti ostalim članovima. Želite li se javiti za riječ? Izvolite. Uh, Hvala. Vrlo interesantne točke. Imam jednu zabrinutost vezano uz usku suradnju između obrazovnog i poslovnog sektora. Postoji tendencija da poslovni sektor jednostavno se uključuje u školske programe i govori o tome kako ti programi trebaju izgledati. A izuzetno je važno da imamo tu neovisnost, a ne stalno e, upetljavanje. E, u prethodnoj raspravi smo govorili o kulturnim industrijama i tako dalje Čini mi se da je umjetnički sektor u svakom slučaju ranjev eh, od optužbi određenih ljudi da jednostavno eh, je to nešto što je bespotrebno u društvu. A eh, u nekim slučajevima čak nemamo ni umjetničke predmete u školskim programima jer se govori o tome da jednostavno nisu potrebni za daljnji, kurikulum i daljnju karijeru. Da, naravno postoji e, opasnost iz određene propagande. Možete li molim vas komentirati to? Postoji isto tako i različite vizije demokracije. U tom smislu političko obrazovanje je vrlo osjetljiva tema i ne bismo sad željeli da se jedna vizija politike ili demokracije promovira u školama. Mislim da u ovom izvješću se ne traži propaganda na bilo koji način, niti utjecaj e, škole na gospodarstvo, ali škole kao takve ne bi smjeli biti u e, tornju od slonove kosti. Svakako osnovno obrazovanje u demokratskom smislu mora se prenijeti učenicima i u školama, a isto tako i opće obrazovanje u školama. To je dio demokratskog sustava. Svakako postoje razlike i detaljnije gledanje na demokrat demokraciju i demokratska načela, međutim u Europskoj uniji svakako bi trebalo e, imati jednoobrazno, e, jednoobrazno stava. Znači s jedne strane vladavina prava, e, sve je to temelj Europske unije i u školama bi to svakako trebalo i prenijeti učenicima, a da se pritom ne oboji bilo kakvim političkim kontekstom. Važno je da škole održavaju i potrebe za tržište rada i da se to svakako uzme u obzir, ali ne samo to. Škole bi trebale davati i opće obrazovanje, opće znanje i svakako bi to trebalo biti jedna dobra mješavina. Ne mislim da ako škole su u kontaktu sa poduzetnicima, izuzetno su dobra iskustva u Njemačkoj u tom pogledu, prije svega za one mlade ljude koji izuzetno teško e, mogu prevladati ovaj korak od školovanja prema e, dakle praksi, prema E, s poduzetnicima i tu smo uspostavili upravo te kontakte kako bi e, učenici koji nisu baš imali najbolje ocjene, ali koji su imali druge sposobnosti, e, vrlo rano mogli isto tako pronaći dakle, mjesto u poduzeću, za svoje daljnje obrazovanje. Naravno da treba uspostaviti ovakve kontakte, međutim to mora biti jasno temeljem svih jasnih načela da se ne smije oglašavati ovaj poduzetnik u školi, da ne smije vršiti bilo kakve propagandne aktivnosti i naravno da su pozvane i školski odbori i svi ostali da se to tako ustroji u različitim državama članicama imamo različite rješenja i pitanje je koliko je to potrebno. Naravno, mi moramo e, biti širokih pogleda, svakako i onim učenicima koji imaju manje šanse na tržištu rada da se ipak na ovaj način posreduje i da se područje nezaposlenih mladih e, suzbije i možemo čak možda u konačnici spriječiti e, nezaposlenost mladih. Julie Ward. Da, imamo. E, čuli smo jako puno važnih stvari. Slažem se o tom problemu ograničavanja kurikuluma. To je zbilja štetno za mlade generacije jer to ograničava njihove mogućnosti neovisnog razmišljanja, rješavanja samostalno problema i suradnje sa drugima. Ja sam e, bila direktorica škole i imam iskustvo funkcioniranja, šireg funkcioniranja škole te poveznice sa zajednicama. Mislim da sve škole imaju taj široki inkluzivni pristup. To je izuzetno važno. S druge strane, poduzeća uključuju i socijalno poduzetništvo. Znači, ne govori se samo o ostvarivanju profita velikih multikompanija. E, s druge strane, kad govorimo o velikim e, tvrtkama, e, naftnim kompanijama, kad dolaze i predlažu neke stvari u školi, onda možemo biti zabrinuti. No, s druge strane imamo ove pozitivne momente socijalnog poduzetništva. Jako je važno da riješimo ovaj problem isključenja iz aktivnosti mladih ljudi. Oni tada gube nadu u budućnost. Europski projekti na kojim sam radila nisu ni u kojem slučaju sad povezani s bilo, kakvim, e, bilo kakvom e, propagandom, nego tu nudimo vještine, E, osamostaljenje i stvaranje svijesti kod mladih ljudi. Mogu vam dati primjere projekata i programa e, u Ujedinjenoj kraljevini. Ja sam tamo radila sa ljudima koji su imali poteškoće u učenju. Tu smo imali financiranje kroz Erasmus+. I tu smo imali isto tako najveći broj e, sredstava koji je došao iz europskih fondova. E, Ujedinjena kraljevina se uopće na razini e, javnog sektora nije e, u to uključila. Imali smo isto tako programe gdje smo onda na razini na primjer cijele Europe uključili se u suradnju između institucija koje se bave osobama sa poteškoćama u učenju, autistima i institucijama u drugim državama članicama. To ni u kom slučaju nije e, propaganda, to su europski projekti i dodana vrijednost koju europska demokracija daje našim budućim generacijama. A e, ljudi kao vi oduzimate od najosjetljivijih e, skupina to u našem društvu. Želimo posjetiti da to nije britanska politika danas, eh, gospođa Fox, eh, molim da se držite samog izvješća i ja sam to kad sam rekao neću odgovarati na ovaj komentar. Želim samo pojasniti vezno uz demokraciju koja je spomenuta. Naravno da razumijem važnost eh, obrazovanja u smjeru demokracije i važnost za mlade ljude da razumiju demokraciju. Međutim, ja sam htjela Eh, kazati referirajući se na činjenicu da učenje demokracije postoje čitav niz argumenata eh, možemo ovdje prihvatiti da nemamo samo jedno mišljenje o tome kako će se demokratičnost eh, predavati i učiti. Želim samo istaknuti da ono što se čini nešto blaženo, a isto tako kad je riječ o demokratizaciji specifičnosti u školi može se interpretirati na različite načine. Mislim da je to važno istaknuti, da vrlo često obrazovanje u školi, bila sam nastavnica u školima, da e, se e, učenicima koji nemaju mogućnosti e, sudjelovati u tome, dakle, Vidjela sam načine i puteve kako različite vlade pokušavaju škole iskoristiti da promoviraju svoje političke agende i to sam isticala i toga moramo biti svjesni. Samo zato što nitko drugi to nije istaknuo. Dakle, s obzirom da odlazim i s obzirom da odlazimo iz Europske unije i ovaj parlament e, uvijek sam doživjela poštovanje svih drugih e, zastupnika, e, dakle moramo kazati da su europski zastupnici bili doista dostojanstveni. Želim svima zahvaliti na e, lijepim riječima. Ja sam proeuropski, e, dakle usmjerena i nakon što napustimo Europsku uniju, a ja sam proeuropska aktivistica, a isto tako želim zahvaliti vama kao predsjednice nekoliko puta. E, sam uzela riječ i moram kazati da mi je uvijek bilo drago to činiti. Hvala, gospođo Fox. Gospod Mahanit, izvolite. Hvala, predsjednice. Želim vam zahvaliti na lijepim riječima koje ste uputili na početku sastanku, ali kao što sam istaknuo i ranije ja još uvijek e, surađujem i radim s mladim ljudima kada ću se vratiti u Ujedinu kraljevinu. E, I to na neformalan način, dakle ne u školama e, i mislim da upravo to treba sagledati. Ne znam da li to se odvija u različitim državama, ali u Ujedinoj kraljevini neki koji propadaju kroz ovu mrežu općeg obrazovanja, postoji neformalno obrazovanje koje omogućuje e, upravo tim e, naj, e, dakle, skupinama koje su osjetljive, a postoje isto tako i prostor za neformalno obrazovanje i sva pitanja i sve vrijednosti koje mi imamo u Europi svakako treba se usmjeriti na te mlade ljude koji propadaju kroz ovu mrežu. Svakako jednom kada eto, napustimo želim da se to i zabilježi. Hvala lijepo. Želimo isto tako obuhvatiti i pitanje neformalnog obrazovanja, E, mnogi ne samo da poučavaju formalnim predmetima, ali i ovaj neformalni dio obrazovanja koji je izuzetno važan, međutim izuzetno je teško to mjeriti, to je ta najveća E, poteškoća s kojom smo suočeni prije svega kad je riječ o europskom obrazovnom području, da zapravo obuhvatimo i te rezultate e, i da ocijenimo na neki način e, škole koje se mogu uspoređivati i to je početak europskog obrazovnog prostora. To su neke stvari koje želimo u izvješću istaknuti. Neće sve biti jednako u svim školama, ali želimo moći usporediti da vidimo kako možemo mjeriti e, nešto sa nečim drugim, sa nekim rezultatima koji se ostvaruju, jer u konačnici to pak znači da time omogućujemo i prihvaćanje samih e, obrazovnih rezultata u čitavoj Europi i samog ocjenjivanja u čitavoj Europi, sve dok e, te razine znanja i obrazovanja i sposobnosti su toliko različite u državama članicama, uvijek će biti izuzetno teško e, prihvatiti i prepoznati ocjenjivanje, dakle rezultate obrazovnog sustava u čitavoj Europi. Te rasprave smo vodili kada e, smo govorili o posebnim vrstama obrazovanja, a i kada je bilo riječ o posebnim kvalifikacijama, a i međusobno priznavanje kvalifikacija, to je bio izuzetno teška rasprava, zbog toga što različite države članice su smatrale da će doći do nestanka ovih sustava, baš zbog različitosti obrazovnog sustava. Mislim da je to ogroman zadatak ako želimo imati obrazovno područje u Europi koje neće biti samo na univerzitetskoj razini usporedivo, već i na području srednjih škola, osnovnih škola, ako to želimo ostvariti, to će biti jako teško. Samo izvješće se u prvom redu bavi temeljnim preduvjetima, e, kvalifikacija, sposobnostima e, mladih i zbog toga u prvom redu se moramo ostaviti na to pitanje, ali svakako i sva ostala pitanja koja se tiču usporedivosti obrazovnih sustava svakako ćemo se time baviti u idućim godinama. To će biti jedan od naglasaka ovog odbora da područje, obrazovno područje u Europi bude usporedivo. Ukoliko se više nitko ne javlja za riječ, gospodin Mohamed, ne, želim se zahvaliti na ovom mjestu svim kolegicama i kolegama. Komisije, vi ste htjeli još komentirati, izvolite. Hvala. U ime komisije E, želim od srca zahvaliti odporu e, što ste stavili ovo na dnevni red, a isto tako posebne e, zahvale Verhanen na samo mišljenju koje ste izradili koje je zapravo na istom razini kao i mišljenje komisije kada sagledamo sve E, elemente koje se tiču same strategije rasta 2020. godine. Dozvolite da naglasim uz ovo izuzetno mišljenje koje je pred nama e, neke elemente koji se e, upravo sada raspravljaju, a jedna od područja jeste sljedeća da dokument e, traži da se daleko više investira u razvoj kvalifikacija kako bi se pospješio gospodarski rast e, pod sekcijom produktivnosti. Želi smo naglasiti da viša produktivnost i inovacija ne može se ostvariti bez e, dalekosežnih investacija u obrazovanje i razvoj vještina i sposobnosti, dakle temeljne sposobnosti u digitalnom području bez kvalificirane radne snage i dodatnih obrazovnih sustava jako je važno a vremeno kada pogledate makroekonomsku stabilnost, u njoj se traži i e, isto tako ravnopravnost javnog potrošnje koja će e, omogućiti dugosežni i dalekosežni rast u području obrazovanja investicija. Druga točka koju želim naglasiti je sljedeća. Dokument naglašava i ulogu obrazovanja kada je riječ o fair pristupu, dakle u strategiji godišnjeg rasta želi omogućiti pristup kvalitativno obrazovanje i u području e, njege, ali isto tako i obrazovnih sustava koji e, trebaju onemogućiti prijevremeno napuštanje škole, te isto tako i e, svoje vrste obrazovanje te konvergencija u uzlanom smislu omogućiti E, s druge strane i adekvatne investicije tijekom rasprave. E, bilo je riječi o investicijama, ali isto tako Senedov je istaknula da je riječ o strukturnim reformama koje su potrebne. Komisija ima snažne instrumente, bilo da se potakne e, investicije i strukturne reforme u državama članicama. Želim iskoristiti ovu priliku, zahvaliti od srca ovom parlamentu što doista traži veliko povećanje proračuna za Erasmus i u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, kao što znate, kom, predsjednica komisije van der Leyen je ovo isto tako istaknula i to je ono što želimo eh, predstavljati u pregovorima sa vijećom i parlamentom. Kad je riječ o strukturnim reformama, svakako biste imali mogućnosti da se rasprave i sljedeće e, korake koje će i moj povjerenik kroz strukturni Delokom omogućiti s vama, a isto tako sagradati mogućnost da komisija e, planira sa komunikacijom u dakle, obrazovnom području koja će izraziti sve ove točke još jednom koje su u ovom kratkom sažetom obliku već prikazane. Hvala lijepa. Ja ovime e, želim zatvoriti ovaj e, javni dio naše sjednice. Na prvom mjestu bih e, želio vas podsjetiti da je rok za upućivanje 27. siječnja podne, molim vas samo na engleskom jeziku jer moramo zbog kratkoće vremena raditi na engleskom jeziku kad je riječ o ovom dosjeru. Hvala vam lijepa, želim zamoliti sve one koji nisu ovlašteni biti u dvorani kad je riječ o za sjednici zatvorenoj za javnosti. Molim vas da napustite dvoranu što je to brže